everyone. Dobar dan svima. Ako nema nikakvih primjedbi vezano uz dnevni red, predlažem da ga usvojimo uz predložene izmjene. Javno saslušanje vezano uz endokrine disruptore trebalo bi biti organizirano na temu kako prilagoditi eh, zakonodavstvo Europske unije temeljem inicijative odbora peti. E, održat će se 22 e, ožujka u četvrtak od 9.45 do 12.30 i sve vas pozivamo da sudjelujete. U srijedu 27. ožujka od 14 sati održat će se radionica odbora vezano uz standarde CO2 za nove automobile i laka gospodarska vozila nakon 2020. godine. 12. travnja ćemo otkazati poslijepodnevni dio sastanka, normalno ćemo raditi ujutro. Imamo također i neke promjene u našem tajništvu. Gospodin Malingati iz e, pravne službe EPA od danas postaje sastavnim dijelom tajništva. Ovdje je, dobro nam došli. Danas, evo još nekoliko riječi o jezičnom režimu, imamo e, prijevod na 20 jezika, i kao i obično naš će se e, sastanak prednositi na webu. Što se tiče prve točke dnevnog reda, to je razmatranje nacrta mišljenja vezano u zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica. Gospodin Dantan je izvjestitelj i odmah mu dajem riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Danas u Europi cestovni prijevoz predstavlja 49% ukupnog prijevoza robe, a kombinirani prijevoz samo 12% ukupnog prijevoza 19,3% otpada na ostale e, vrste kopnenog prijevoza, a samo 6% na pomorski prijevoz. Možda je ovo dobar trenutak da se podsjetimo koja je definicija kombiniranog prijevoza i višemodalnog prijevoza, ne radi se o istim stvarima. Višemodalni prijevoz je zapravo prijevoz robe različitim vrstama prijevoza, susljedni prijevoz robe, a kombinirani je zapravo prijevoz koji je također već uređen direktivom 92 kroz 106 EEC e, i e, tretira se u skladu s definicijom u toj direktivi, a komisija predlaže da se ta direktiva revidira. Zbog čega? Zato što znamo da bi e, moglo od sada do 2050. godine doći do značajnog povećanja prijevoza robe i naše ceste i autoceste pomalo osjećaju posljedice prijevoza robe teškim kamionima. Također želi se olakšati prijevoz robe između država članica. Danas u Evretskoj uniji 81% više modalnog proveta je zapravo prekogranične prirode. Prekogranične infrastrukture zapravo omogućuju da prevladamo određene prirodne prepreke, primjerice planine i slično, koje treba uzeti u obzir, ali to nije sve, a isto tako omogućuje i razvoj određenih cestovnih središta. Dozvolite samo samo da podsjetim da primjerice imamo ponekad i probleme kao što je primjerice u alpskom području koji bi se mogli riješiti razvojem koridora na kojima se radi. Međutim, imamo pred sobom još neke izazove, više izazova, a to je da se kombinirani prijevoz ne koristi u potencijalom u koji bi se mogao. Investicije u više modalne infrastrukture jednostavno nisu dovoljne, posebice kada se radi o terminalima, a e, postojeća direktiva ima dvije značajne manjkavosti. Kao prvo, neravnopravni položaj država članica zbog određenih e, pravnih odredbi koje se ne tumače jednoobrazno, a isto tako postoje i ekonomski nedostaci na razini država članica koje jednostavno ne omogućuju da se odgovori na konkurentne zahtjeve, te se stoga države članice više odlučuju za klasični cestovni prijevoz. Stoga želim reći da mislim da prijedlog komisije ide u pravom smjeru i da će riješiti nekoliko postojećih manjkavosti. Predlažem vašem odboru tri grupe amandmana Prva grupa tiče se ciljnih mjera, druga se tiče poboljšanje logističkog lanca i tehnologije, a treća grupa nisko e, niskougljična rješenja koja bi se trebala e, kombinirati u sklopu kombiniranog prijevoza. Što se tiče prve grupe, komisija zapravo želi svakih 300 km e, imati terminale, dakle stvoriti jednu mrežu koja bi omogućila da se prijevoz olakša, ja mislim da bi umjesto geografskog pristupa trebalo primjenjivati pristup koji se temelji na ekonomskoj važnosti Također e, predlažu barem jednu mjeru, e, ekonomsku mjeru koja bi trebala ići u smjeru potpore kombiniranom prijevozu. Također ulaganje u terminale, ulaganje u opremu, ulaganje u novu tehnologiju, ali isto tako i u edukaciju osoblja. Što se tiče financiranje velikih infrastrukturnih projekata, to je naravno nešto što i dalje treba poticati, posebice u planinskim zonama gdje je prijevoz teži. Što se tiče druge grupe, a to je poboljšanje efikasnosti logističkog lanca korištenjem novih tehnologija, predlažem da uz ekonomske mjere potpore također osnažimo e, digitalizaciju, efikasnost komunikacijskih mreža kako bi se tako e, smanjio trošak prijevoza i povećala njegova učinkovitost. Što se tiče treće grupe amandmana, dakle e, poticanja korištenja ekoloških rješenja, to je među ostalim i e, u nacrtu e, revidirane direktive gdje se nastoji dati prednost niskougljičnim varijantama. To je nešto što je u skladu sa Pariškim sporazumom i ciljevima klimatske politike Europske unije do 2030. Činjenica jest da cestovni promet zapravo danas predstavlja 50% ukupnog prijevoza i stoga mislim da bi trebalo imati i financijske i ekonomske mjere potpore od strane država članica koje bi išle u smjeru e, poticanja alternativnih oblika e, goriva, e, biogoriva i sličnih goriva koji imaju nisku razinu udjela ugljika. Također, kada se radi o kabotaži, mislim da treba uključiti mjere e, koje se tiču kabotaže u samu direktivu, kako bi se osnažila konkurentnost kombiniranog prijevoza. U amandmanima jasno stoji da izuzeća neće biti primjenjiva na kombinirani nacionalni prijevoz i da nipošto ne služe za zaobilaženje pravila koja se tiču kabotaže. Druga stvar koju želim reći jeste da mala i srednja poduzeća i vrlo mala e, poduzeća E, trebaju biti u poziciji da im se zaista smanji koliko god je moguće birokracija i papirologija kako se ne bi stvaralo dodatno administrativno opterećenje, što je također jedan od ciljeva revizije. Evo toliko od mene, a sada čekam vaša pitanja i veselim se budućem sastanku sa izvjestiteljima u Sjeni kako bismo mogli pripremati nastavne aktivnosti što je prije moguće. Hvala lijepa vama, Michel Dantan, a sada dajem riječ izvjestiteljima e, u Sjeni, gospodin Tanasescu. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, e, dragi kolege. Kao što znate, negativni učinak prijevoznih aktivnosti, e, nešto što treba smanjiti, to je zapravo jedan od glavnih ciljeva prijevozne politike Europske unije. U svibnju 2017. godine Europe on the Move je među ostalim zapravo predstavio program koji bi trebao ići prema čistoj i učinkovitoj mobilnosti za sve e, i to je pratio prvi paket mjera. Revizija direktive 92 kroz 106 kroz EEC vezano uz kombinirani prijevoz sastavni je dio tog drugog paketa mjera Europe on the Move. Što se tiče direktive E, za zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe, e, to je zapravo jedini pravni instrument koji služi kao poticaj za prijelaz prema oblicima prijevoza sa niskim oblicima emisija. E, glavni cilj je zapravo dati prednost kombiniranom prijevozu, osnačiti konkurentnost i ostvariti taj prijevoz sa cestovnog na druge oblike prijevoza. Slažemo se da je kombinirani prijevoz sastavni dio odgovora na rješavanje problema negativnog učinja učinka prijevoza. Međutim, trebamo snažnije mjere kako bismo ostvarili puni potencijal kombiniranog prijevoza u Europi. E, prijedlog komisije svakako je dobrodošao zato što donosi pojašnjenja i omogućuje jednoobraznu primjenu pravnih odredbi u svim državama članicama. Uz to, prijedlog komisije uzima u obzir proširivanje ekonomske potpore svim e, operacijama kombiniranog prijevoza u svakoj e, modalnoj kombinaciji. Želim zahvaliti izvjestitelju na obavljenom poslu, Pozdravljamo pristup vezano uz korištenje geografskog kriterija za građenje novih terminala. E, smatramo također da to nije relevantno zato što ne uzima u obzir e, e, prirodne prepreke i restrikcije i ostale specifične restrikcije u regijama kao i realnost prijevoznih tokova. Zaključno želim reći da direktiva 92 kroz 106 kroz EEC mora zapravo korelirati sa postojećim europskim zakonodavstvom, posebice u području prijevoza, energetike, zaštite okoliša i zdravlja. Naravno, ja ću podastriti niz amandmana vezano uz ovo i ja se također nadam da će se moji kolege s tim amandmanima složiti. Hvala lijepa, sada gospodin Tovac. Hvala lijepa. Kao prvo želim zahvaliti gospodinu Dantanu na tome što je stavio e, naglasak na neiskorišteni potencijal kombiniranog prijevoza i važnost toga sektora kako bi se ostvarili ciljevi iz Pariškog klimatskog sporazuma. Stoga ćemo se fokusirati na smanjivanje ugljičnog otiska u prijevoznom sektoru i također ćemo nastojati riješiti problem uskih grla i zagušenja cesta. No, Pripremajući se za ovu raspravu, pročitao sam neka kontekstualna izvješća koja je podastrala komisija. I mislim da sam zapravo shvatio nešto što, o čemu prije nisam razmišljao. Ako pogledate kako izgleda sustav kombiniranog prijevoza i ako sagledate širu sliku, onda vidite da kombinirani prijevoz koji je prihvatljiv za okoliš ovisi o dvije velike stvari. Ovisi o e, kiši i o Rajni Dunavu. Ako te dvije arterije ne funkcioniraju dobro i nisu sukladne postojećoj strukturi mreže, onda se jednostavno kockice ne poslaguju. I vidite da zapravo zbog toga dolazi do pomaka sa riječnog prijevoza na prijevoz cestom, koji zapravo predstavlja stvarni problem ali ako gledate zapravo taj pomak prema cestovnom prijevozu, prijelaz na cestovni prijevoz, moram spomenuti jednu situaciju koju smo imali prilike vidjeti u zadnjih 20-30 godina, naime razvoj događaja u zadnjih 20-30 godina. Kad se prisjetim svojeg djetinstva, u to vrijeme je gotovo svaka kompanija imala ogromno skladište. I prijevoz do tog skladišta zapravo nije bio vremenski e, ograničen niti važan, zato što je kapacitet samog skladišta i skladištenja bio veći. Od ekonomske krize 90-ih, a posebice od ekonomske krize od 2007. godine, vrlo jasno se može vidjeti da dolazi do promjena i da kompanije u poslovanju nastoje skresati o svoj organigram tako što se zapravo rješavaju skladišta i e, iznjedrile su logističke sustave koji itekako ovise o vremenskim rokovima. Kada sam trebao rezervni dio za svoj automobil, prije sam jednostavno otišao u lokalni salon, on bi poslao e-mail logističkom centru negdje, kilometrima dalje, stotinama, tisućama kilometara dalje, i onda bi zapravo moj rezervni dio došao zrakoplovom ili na neki drugi način. i navodno zbog rokova e, vrlo često se događalo da u konačnici bude dostavljen cestom. Ako ne riješimo taj problem smanjivanja broja skladišta i njihovu dostupnost, mislim da ćemo teško riješiti problem. U svakom slučaju, e, problem i istraživanja koje ga prati vrlo su zanimljivi i zaista ću surađivati u potpunosti sa svima koji rade na tome. Hvala lijepa, gospodine Tovarc. Ostali izvjestitelji u sjeni nisu ovdje, pa stoga pitam želi li se možda netko drugi od članova odbora javiti za riječ. Ako ne, u tom slučaju dajem riječ gospodinu Santamatu iz komisije. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Želim također zahvaliti i izvjestitelju na nacrtu mišljenja. Odmah mogu reći da Velika većina amandmana zaista idu u smjeru u kojem i komisija pokušava ići vezano uz ovaj prijedlog. Stoga ih pozdravljamo i svakako mislimo da idu u smjeru pojašnjavanja prijedloga komisije. Što se tiče e, tri glavne grupe, odnosno teme o kojima se govorilo, želio bih reći sljedeće. Što se tiče kabotaže, izuzeće, odnosno tumačenje izuzeća jednako je kao tumačenje komisija, a to je da se treba primjenjivati samo na prekogranične operacije kombiniranog prijevoza. Što se pak tiče poticanja korištenja čistih vozila, mi načalno podržavamo tu ideju, ali bit će možda nešto teže to ostvariti, odnosno trebamo vidjeti na koji način se to može uklopiti u ovaj konkretni prijedlog. S obzirom na to da je e, svrha ovog prijedloga, cilj prijedloga, nešto drugačija. Naime, nastoji se minimalizirati cestovni prijevoz i baviti pitanjem zagušenja cesta. No, neke od ideja mogu se možda također iskoristiti za poticanje korištenja čistih vozila. I treći glavni aspekt koji je spomenut a vezan je uz e, ovih 300 e, km, odnosno gradnju terminala svakih 300 km, mi se također slažemo da je važno imati određenu fleksibilnost. Drugim e, riječima, ovih 300 km je zapravo nekakva načelna ideja, načelni cilj koji je zadan, ali naravno kada okolnosti ne opravdavaju ovakvu vrstu investicije, mi se u potpunosti slažemo da se s takvom investicijom ne treba ići. Dozvolite molim vas da dodam još nekoliko kratkih komentara vezano uz konkretne amandmane za koje mislim da bi možda mogli biti problematični, da tako kažem. Kada govorimo o pitanju najbližeg odgovarajućeg terminala i kriterija za definiranje takvih terminala, već u prijedlogu u članku prvom stavku trećem, pod stavku trećem, imamo neke od kriterija. Smatramo da bi možda bilo korisno da ti kriteriji ostanu u samom glavnom tekstu, a ne u delegiranom ili provedbenom aktu. Što se tiče pitanja obveznog prihvaćanja za države članice, dakle da države članice obvezno moraju prihvatiti najbliži odgovarajući terminal, to bi zaista bilo nešto što bi gospodarska grana pozdravila, ali to se može pokazati jako teškim, odnosno teško će biti odobreno u vijeću. Ostali aspekti tiču se državne potpore, Sukladnost e, pravilima koje uređuju državnu potporu mora se osigurati u velikom broju slučajeva i bilo bi teško u prijedlog uključiti bilo kakve izuzeće vezano uz e, obvezu obavješćivanja. Jer se zapravo ova pravila primjenjuju horizontalno na različite aspekte i mislimo da ne bi bilo moguće uključiti konkretnu odredbu ovdje. I zaključno, u amandmanu 3 poziva se na usklađivanje socijalnih uvjeta i radnih uvjeta diljem mreže. Trenutačno postoje propisi koji se pregovaraju, o kojima se pregovara za sve sektore, ali usklađivanje različitih eh, eh, vrsta eh, prijevoza trenutačno u tom smislu trenutačno nije tema. A što se tiče amandmana broj 19, možda bismo mogli e, razmisliti o formulaciji. Slažemo se da komisija mora obavljati svoje zadaće e, čuvara ugovora, ali ne smatramo da je komisija ta koja je odgovorna za odgovarajuću provedbu direktive. Dakle, ovdje se zapravo radi o nečemu što je više u odgovornost država članica, ali svakako je problem koji se može riješiti prilagodbom formulacije. Evo, mislim da je to to, ali naravno ako imate ikakvih dodatnih pitanja, sprema sam na njih odgovoriti. Hvala lijepa. A sada gospodin Dantan, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Čuo sam mišljenja kolega koji su se javili za riječ i mislim da ćemo dobro zajednički raditi. Također sam vrlo pozorno slušao e, napomene koje je iznijela komisija. O tome trebamo još raspraviti, no tu smo da bismo dali prijedlog vezano uz oblikovanje zakonodavnih odredbi, a ne zato da slijedimo slijepo pravila i prijedloge komisije. Hvala lijepa, ovime zaključujemo prvu točku dnevnog reda. što se tiče rokova, 11. travnja je rok za podastiranje amandmana, a glasovanje u odboru je 16. svibnja. A sada sljedeća točka dnevnog reda, to je razmjena mišljenja sa komisijom vezano uz pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Iz komisije, gospođa Manfredi koja je s nama, ne, ne, gospodin Macija šmangaj koji je načelnik jedinice. Mislim da je najbolje da vama najprije dajemo riječ 10 e, minuta, onda ću zamoliti i članove odbora da postavi pitanja. Komisija prva ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Htio bih se zahvaliti vama i svim zastupnicima na ovom obavljenom poslu i dakle evo ja ću vam sada na kroz jednu prezentaciju za početak e, prikazati našu procjenu usklađenosti s propisima, što radimo u pogledu provedbe i promoviranja te usklađenosti. Maybe it's useful if in the beginning I just explain couple of... Na početku bih objasnio možda par termina za one kojima možda ovaj instrument nije tako poznat. Dakle, mi govorimo o populacijskom ekvivalentu gdje se ne radi samo o komunalnom otpadu, dakle koji se odnosi na ljude, već isto tako ono što proizvede i industrija. Nadalje se bavimo sa pročišćavanjem, dakle, e, sa svim nasiljima ili aglomeracijama sa više od 200 tisuća stanovnika. Imamo različite razine pročišćenja i kasnije ćete nešto više vidjeti o tome, pogotovo kada govorimo o sekundarnom e, pročišćavanju i takozvanom strožem pročišćavanju, dakle, gdje moramo još bolje moći otkloniti nutrijente. Isto tako smo vrlo osjetljivi, ne koristimo izraze kao EU, 15, 13, ali budući da ovdje imamo određene e, vremenske rokove kojima smo ograničeni, vidjet ćete da se referiramo na pojedine skupine e, zemalja članica, jer to ima isto tako određene implikacije u pogledu njihovih obveza. Nedavno je komisija objavilo e, deveto izvješće o da dakle nakon 16 godina, nakon prvog izvješća, sada imamo to. I čisto kako bih vam dao neku ideju koliko je to sve skupa bilo veliko, pokrili smo preko 23 tisuće aglomeracija i direktiva se odnosi na više od 600 e, milijuna takozvane ekvivalenta stanovništva e, gdje imamo preko 500 e, velikih gradova. kada govorimo o ovom vjerojatno najvažnijem aspektu koji bih ovdje spomenuo, vidjet ćete pred vama imamo dva različita načina kako se ova direktiva primjenjuje. U vrhu ono što vidite je stopa usklađenosti vezana uz ovu pravnu metodologiju koju mi koristimo, to smo i testirali na e, sudu. Dakle, tu vidimo kada je u potpunosti provedena ta direktiva kao aglomeracija e, i sa, sve po, e, sa svime usklađena onda imamo brojku 100, a nulu ako dakle u ničemu nije uspjela ta aglomeracija u pogledu usklađenosti s propisima. Imamo neke koji gotovo dosežu do 100% e, provedbe kada govorimo dakle o sabirnim sustavima, ali što se tiče sekundarnog i tercijarnog sustava tu još imamo određene e, probleme. Vidimo da postoji još puno toga što se može učiniti, pogotovo kada govorimo o ovom strožem pročišćavanju. Ali, dakle, na mm, tablici niže pokušavamo pokazati što se učinilo, dakle ne samo što se tiče dakle, e, usklađenosti, već kad govorimo o postupku vode koji se zabira i koji se pročišćava mm, i tu vidimo nešto bolju sliku u većini područja, međutim još uvijek e, dosta E, niska provedba kada govorimo o ovom tercijarnom pročišćavanju u ovoj skupini EU13. Još jedan način, ispričavam se, možemo vam kasnije to sve podijeliti, dakle još jedan način kako možemo pogledati ovo što sam je upravo objasnio, je čisto geografska distribucija i tu vidite na lijevoj strani, ovo plavo je dobro, to su, dakle, imamo sve zemlje gdje je ta direktiva primijenjena, gotovo 100%, kada govorimo o ovom sabirnom aspektu. A ove dalje imate ono što smo do sada imali jednu sliku koja malo više zabrinjava, dakle, nešto kompliciraniji tercijano pročišćavanje. tu imamo trendove koje pokušavamo isto tako prikupiti. Dakle, tu su e, neki pokazatelji vidimo se situacija poboljšava. Imamo ovaj plavi graf gdje imamo EU13 gdje možda ova statična slika nije baš tako dobra, ali dinamički gledajući je to ipak dobro obavljen posao u pogledu toga da sada postoji nužna infrastruktura u pogledu ovog sabirnog aspekta. Dakle, tu je čitav niz izazova koje su zemlje morale savladati. Isto tako nešto što bih spomenuo vezano uz one koji se žele više pozabaviti samim izvješćem, vidjet ćete da su se tu trendovi nešto smanjili e, u usporedbi sa prethodnim izvješćem, ali to je zato što imamo bolje podatke. Sada smo konačno uspjeli doći do toga da nam sve zemlje pošalju svoje podatke i tako imamo jednu potpuniju E, sliku. To je ono čime se ovaj slajd ovdje bavi. Vjerovatno najvažniji dio zašto mi to radimo, to su ovi pozitivni učinci koje direktiva ima po okoliš i zdravlje. I tu smo vam pokušali prikazati dva različite načina kako se to može poboljšati. Dakle, e, imate dakle, u Europskoj uniji poboljšanje kvalitete vode za kupanje i imamo i ovu razliku vezano dakle i uz pitku vodu, dakle to možemo bolje pratiti, ali naš je zaključak zaključak da provedba direktive je uistinu dovela do poboljšanja kvalitete vode za kupanje, a onda dalje vidite opadanje nečega što mi nazivamo time, dakle, e, da je to indikator u pogledu organskog onečišćenja. Dakle, ona ključna poruka ovdje je da direktiva tijekom protekle dva desetljeća je značajno doprinijela tom poboljšanjem stanju kada govorimo o europskim e, rijekama i o vodi za kupanje. Ono što je isto tako vrlo važno, ne samo pozitivni učinci po okoliš i zdravlje, već isto tako e, doprinos u e, u tom ukupnom trendu cirkularne ekonomije, dakle koji su materijali koje koristimo, nemamo sad više ove štetne posljedice nutrijenata i biološkog onečišćenja, istovremeno direktiva i cijeli ti e, sustavi pročišćavanja otpadnih voda nam pomažu u tom e, smislu rada sa e, nutrijentom. Dakle, tu imamo te aspekt e, fosfora. Uklanjanje fosfora je vrlo važan aspekt. Čitav niš zemalja isto tako sudjeluje u jednom zasebnom dijelu zakonodavstva koji će slijediti nakon ovoga. Drugi aspekt koji je vrlo važan u našem izvješću je da se i bavimo potrebama u pogledu ulaganja. Dakle, zemlje izvještavaju tome što smatraju koja ulaganja su još potrebna. Dakle, s jedne strane nova infrastruktura, s druge strane održavanje, renoviranje postojeće infrastrukture. I tu vidimo neke zanimljive trendove kao prvo vidite imamo preko 25 milijardi ulaganja po godini, dakle u budućnosti što se tiče država članica i jedan logičan trend, dakle ulaganja u novu infrastrukturu EU 13, a EU 15 i tako već imamo veliku usklađenost sve ide više u pravcu renoviranja postojeće infrastrukture. I tu je bio jedan važan doprinos Evropske unije i financijskih sredstava u pogledu svih ovih ulaganja. 26% E, sufinanciranje je ono što zemlje e, predviđaju, pa moramo to imati umu kad budemo razgovarali o proračunu i trebamo spomenuti da u ovom programskom razdoblju, dakle između 2013. i 2022. 10 milijardi e, eura je predviđeno, dakle, za pročišćanje komunalnih otpadnih voda, dakle i tehnička pomoć kroz Jaspers. Dakle, svjesni smo svih tih izazova koje zemlje moraju nadvladati i usko surađujemo s njima kako bismo im pomogli u pogledu ovog e, izazova. Što radimo? Što se tiče same prakse, tu se fokusiramo na zemlje s najvećim problemima, sa najnižim razinama provedbe, radimo s kolegama unutar komisije, pogotovo s onima koji su odgovorni za kohezijsku e, politiku, a surađujemo i s drugim institucijama, sa Svjetskom bankom, sa OECD-om, dakle kako bismo uistinu postigli onaj učinak koji je nužan. Evo zaključno mi se dakle već više vremena bavimo time i mi koji smo upoznati s time znamo i vidimo da ima pozitivnih trendova Međutim, da ste se tek danas počeli baviti ovom temom, shvatili, pitali bi zašto postoje tako veliki jazovi i razlike u pogledu provedbe i komisija se sada jako fokusira i namjerava tijekom idućih godina se upravo fokusirati na tu suradnju s državama članicama kako bi mogli imati sve te dobre strane kroz optimalna ulaganja i kako bi imali dalje pozitivne učinke kada govorimo o kvaliteti vode, o i samom pomorskom okolišu e, i o zdravlju. I naravno to je sve povezano sa e, provedbom, dakle, drživog cilja broj 9, 6 e, e, i zajedno smo sada sa daljnjim kolegama poradili na jednoj daljnoj fazi vrednovanja Trenutno imamo javno savjetovanje i vam se svim tim dokazima koje ćemo moći prikupiti kako bismo i dalje mogli poraditi na bolje provedbi. Zahvaljujem na vašoj pažnji i ja bih sada ovdje stao. Evo stojim na raspolaganju za sva vaša pitanja. Hvala lijepa. Kolege, evo sada vas pozivam da se javite za riječ, da postavite pitanje ako želite. Gospođa Madamarki je prva govornica. Hvala lijepa. Imam jedno pitanje. Izvješće komisije ne spominje pitanje, dakle, e, farmaceutskih rezidua u dakle, komunalnim vodama, a to se odnosi dakle, na onečišćenje okoliša. O tome se govori u kontekstu strategije u pogledu antimikrobne rezistencije i to opet možemo povezati s refitom. Pa pitam što komisija radi po tom pitanju. Hvala lijepa. Gospodin Danta. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti izvjestitelju na upravo iznesenom izlaganju. Mislim da zapravo to predstavlja jednu dobru e, viziju E, upravljanja e, na temelju vodonosnika koju okviruje direktiva. Međutim, želim skrenuti pozornost na percepciju javnosti. Zapravo, e, prošlih 30 godina jednostavno nismo ni na koji način promijenili termometar, da tako kažem. Činjenica jest da su vrste mjerenja, e, tehnologije i tako dalje otišle naprijed. Međutim, kada pogledamo percepciju javnosti, dolazimo do zaključka da neovisno o svim investicijama koje smo e, ostvarili, e, da se promjene događaju vrlo brzo. Barem ne dovoljno brzo. Trenutačno zapravo sve temeljimo na tri barometra koja postoje. Oni svi idu u istom smjeru. Investicije u mjere za zaštitu okoliša e, zapravo se e, ulažu u mjere za koje treba vremena, treba vremena da se vide rezultati. I e, ponekad vidimo da treba 5 do 10 godina prije nego se primjerice neki, neko stanište koje je pretrpjelo negativne posljedice onečišćenja dođe u situaciju da se počne oporavljati slijedom neke investicije ili mjere koja je primijenjena. A javnost vrlo pozorno prati. Mislim da je izuzetno važno da poboljšamo našu komunikaciju s javnosti na tu temu. E, mnogo toga treba još učiniti, slažem se sa onima koji su govorili prije mene Izuzetno je važno riješiti problem e, farmaceutskih rezidua, posebice u površinskim vodama. E, imamo problem i s hormonima koji se javljaju u vodama i koji postoji i ne smijemo toga bježati. Činjenica jest da takvu vodu zapravo je vrlo teško pročistiti, zato treba vremena i zaista je nužno da i inženjeri porade još na tehnologiji koja će nam omogućiti da efikasno riješimo taj problem. Hvala. Hvala. Sada gospodin Pedicini. Hvala lijepa. Evo, poslušali smo komisiju. Pozdravljamo ono što smo upravo vidjeli u pogledu rezultata. Imamo u istinu dobro poboljšanje kada govorimo o provedbi nove direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda ali u Italiji moramo još puno toga učiniti, puno toga kada govorimo o sekundarnom pročišćavanju i biološkom pročišćavanju. Tu imamo i tri postupka u pogledu e, kršenja pravila i propisa. I tu imamo problem dakle sa otpadnim vodovama i cjevovodima i kad nemamo dobro funkcioniranje ovog sekundarnog pročišćavanja. U skladu s onim što znamo, većina mulja koji se, e, se ne koristi kao e, gnojivo, što bi se moglo, jer je taj kanalizacijski mulj pun tih nutrijenata. nego se to odmah nosi na e, otpad, na odlagališta i što uistinu šteta, jer to ide na teret e, samog stanovništva, pa bismo pitali e, komisiju možda li se mogu tu uvesti neka stroža pravila gdje bi se iz tog sekundarnog pročišćavanja mogao koristiti taj mulj u poljoprivredi, da se možda više fokusiramo na sam nadzor u tom smislu dakle na nadzor kada govorimo o regionalnim i lokalnim tijelima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Htjela sam postaviti isto pitanje kao i prvi govornik. Nedavno sam ja ovdje ugostila jednu konferenciju gdje smo imali ljude iz industrije, iz nizozemske, i jasno je da postoji problem vezano uz antibiotike, bolnice koje bacaju medicinski otpad u kanalizaciju. Što možemo u tom smislu učiniti? To je problem koji se e, stalno ponavlja. Stoga bih rado željela više čuti o tome. Jer kad govorimo o tim problemima, to je vrlo važno. Posljednji govornik je vrlo zanimljivo govorio, spominje, dakle, E, upravo o, ovim amandmanima koje sam ja nedavno podnijela, a svi su e, glasali protiv toga. upravo je to bitno kada govorimo o vodoprivredi. E, to je upravo bio prijedlog koji sam ja iznijela, pa bi možda komisija ne mogla točnije reći što se tu dogodilo, ali politički gledajući važno je reći da puno odbora često razgovara o vodama, puno dionika tu sudjeluje, ali ono što ja vidim da u Europskom parlamentu voda kao i zrak su vrlo važne teme, ali nema e, tu baš dovoljne e, iskoordiniranosti u pogledu toga tko što radi. Gospođo Grostet, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mene brinu iste stvari kao i gospodina Mišela Dantana, mojega kolegu. Pitanje koje, pitanje koje želim postaviti komisiji je sljedeće. Postoji određeni broj obveza koje je važno ispuniti e, vezano uz e, rezidualne tvari u vodama. Međutim, da bi stvari bile zadovoljavajuće, primjerice u nekoj rijeci, to ne znači da ta rijeka još uvijek neće sadržavati toksične tvari. Dakle, pitanje koje postavljam Europskoj komisiji je sljedeće do sad nismo uzimali u obzir studije ekotoksikologije. Možemo reći da ova rijeka e, je rijeka u kojoj smo sve napravili kako treba zato što je bioraznolikost spašena, a kasnije kada analiziramo tu bioraznolikost uvjerimo se da toksikološki gledano još uvijek, još uvijek postoji čitav niz problema a ti problemi zapravo dovode e, i do pitanja e, problema s hormonima i endokrinih disruptora. Mislim da je to posebice ozbiljno i mislim da u lepezi studija koje su obvezne kada se radi o kvaliteti rezidualnih voda, uključiti također i e, ekotoksikološke studije, jer ekotoksikološke studije su studije koje pokazuju problematične stvari, a ekotoksikološki negativni nalazi, odnosno loši nalazi, mogu dovesti do čitavog niza problema kako za ljude, tako i za e, različite vrste životinja i e, biljaka. Gospodin da, hvala što sam dali reći. Kratko pitanje. Koje mjere komisija e, namirava predložiti da bi se riješio problem otpadnih e, voda iz e, objekata za pročišćavanje, jer ciklus uvijek završava upravo u tim pogonima za pročišćavanje i mnoge zemlje ne znaju što učiniti sa tim muljem, otpadnim muljem, dakle što učiniti sa tim kanalizacijskim muljem. Evo, ako mogu i ja sama postaviti jedno pitanje. E, što bi trebalo učiniti zemlje članice koje kasne u e, usklađivanju s ovim najvažnijim parametrima koji su naznačeni u ovoj direktivi? Komisija je ukazala što bi trebalo učiniti prve e, korake. Ako nema daljnjih pitanja, sada dajem riječ gospodinu Margaju. Hvala. Ova sva pitanja su veoma relevantna. Pokušat ću ih e, grupirati i onda evo ako uspijem odgovoriti na sva njih, e, ako ne uspijem onda mi recite. Dakle, koliko je važno ovo pitanje za javno mnjenje što se tiče ovih e, duljih e, rokova za izvještavanje. E, da, mislim da zaista je to vrlo relevantno jer u tom ciklusu izvještavanja nam je dosta teško dobiti relevantne informacije jer ovaj akt je 20 godina star. Ono što pokušavamo napraviti je sve to razmotriti i onda još E, to sve uvrstiti u ovaj sveopći e, sustav izvještavanja što se tiče voda. Dakle, radi se o različitim pitanjima koji se odnose i na toksikologiju. To je također time obuhvaćena ova direktiva o komunalnim otpadnim vodama. Je bio je jednostavan i učinkovit akt koji je već prije dosta godina usvojen i zaista je uspio e, postići to da većina otpadnih voda se pročišćava. To je veliki uspjeh. No u desetljećima od kad je on usvojen i zbog toga je i parlament usvojio e, tu okvirnu direktivu o vodama, vidjelo se da trebamo bolje upravljati tim otpadom. I tu imamo zaista E, pravila, jasna pravila o razinama onečišćivača e, koje treba također uzeti u obzir. Dakle, imamo s jedne strane ovaj akt koji e, dolazi na kraju cijelog procesa, ali trebamo također sagledati dobru kvalitetu i okolišnje aspekt zaštite rijeka općenito. Znači naše mjere idu i dalje od onoga što je u ovom jednostavnom, relativno jednostavnom aktu. No, Rekao sam da mi zaista procjenjujemo o to i upravo iz tih razloga želimo biti sigurni da ta direktiva e, služi svojoj svrsi. Dakle, ako je to nešto što može doprinijeti e, kvaliteti ovog finalnog učinka i tu se osvrćem na ove, na ove, na ove dva pitanja, znači e, farmaceutika. Dakle, da li možemo napraviti više što se tiče tih zahtjeva što se može postići u tim pogonima za pročišćavanje. No, vidite da e, smo jako malo toga napravili, e, odnosno odgovor na pitanje uključuje e, značajna financijska ulaganja i tu će se vjerojatno postaviti pitanje tko treba to platiti. Ljudi koji koriste te otpadne vode ili oni koji kupuju lijekove koji ulaze to je u taj, eh, otpad. Eh, znači, eh, to je ta proširena odgovornost proizvođača. Sada radimo na jednu strategiju, strategiji koja se odnosi na farmaceutiku. 2013. smo prošli kroz reviziju cjelokupnog našeg vodnog zakonodavstva i nadam se da će mm, takav jedan dokument uskoro biti usvojen Trebamo vidjeti što se događa sa ostacima e, lijekova u našim slatkim vodama i koji su najbolji načini da se to riješi. Naravno, rasprava se odnosi na e, zamjenjivanje štetnih substanci manje štetnim substancama. Imamo interesantno pitanje tko bi trebao platiti oni koji koriste proizvode, znači da li su oni odgovorni za pokrivanje toga tih troškova ili ne. I vi ste ukazali na to da je to posebno važno sa stanovišta toga da imamo stanovništvo koje je sve starije, tako da će se vjerojatno korištenje lijekova još i povećati, a ne smanjiti. Dakle, to je jedna grupa. Također bih eh, htio se zahvaliti onima e, koji su postavili iz toga. Druga, drugi niz pitanja, nekoliko pitanja se odnosi na to što se događa sa kanalizacijskim uljevima u različitim e, jurisdikcijama. Zaista je zabrinjavajuće e, što taj mulj neki puta završava na odlagalištima. To nije u skladu sa ovom hjerarhijom otpada. Također imamo jedan zasebni akt o kanalizacijskom mulju i tu se određuju neki kriteriji za kvalitetu. Ono što ćemo mi u komisiji uraditi kad ćemo napraviti tu ocjenu je da se pobrinemo da kvaliteta mulja bude takva da se on može koristiti kao eh, hranjiva tvar. Kada pogledamo primjerice mikroplastiku, eh, taj mulj sadrži neke e, materije u tom smislu i to time se onda postavlja pitanje kvalitete hrane i sigurnosti hrane. To je svakako u našem interesu. Moramo na tome raditi i radimo na tome, ali tu vidite koliko je to složeno. Što se tiče ovog konkretnog pitanja e, kršenja, neke e, države članice, nažalost, dosta velik broj je bio tih prekršaja kršenja pro, propisa Europske unije i neki puta direktno to pokušavamo riješiti sa državama članicama, a nažalost neki puta moramo pokrenuti sudski postupak. Teško je s nama razgovarati sa regionalnim e, vlastima, ali nadamo se da uz pomaganje tim vlastima s jedne strane i omogućavanje njima da se nose sa tim većim izazovima, da ćemo na neki način to moći poboljšati. E, predsjednica je postavila pitanje što se može učiniti. Ono što smo vidjeli jest da je veoma važno e, kako se organizira ova upravljačka struktura, jer često problemi kod ulaganja se pojavljuju kada imate manje subjekte koji trebaju osmisliti planove, a naprosto nemaju odgovarajućih stručnih znanja za to. Tako da je veoma važno vidjeti e, kakav je poredak e, u svakoj zemlji. Nas to ne zanima, ali središnja vlast mora pomoći tim malim opskrbljivačima, e, manjim zajednicama, regijama da svi zajedno nešto naprave. Imamo primjerice kršenje pravnih propisa, Europske unije i uvijek onda eh, inzistiramo da postoji jedan vjerodostojan master plan, znači da eh, vlada vidi tko, je, tko što treba, tko je odgovoran za provedbu, koja su sredstva potrebna, odakle će doći ta sredstva iz eh, poreza, iz europskih fondova ili iz drugih međunarodnih izvora i nadamo se da će taj strateški, malo više strateški pristup omogućiti da se postignu bolji rezultati. Nadam se da sam odgovorio na većinu pitanja. Što se tiče koherentnosti između rada različitih e, odbora i načina na koji je organizirana komisija, to je kompleksno pitanje, tako da mi nastojimo imati jedan sveobuhvatan pogled na stvari, ali neki puta nisam bio baš e, sasvim svjestan toga što se e, radi u raspravi o primjerice gnojivima i tako dalje. Ali ono što mi pokušavamo napraviti jest da surađujemo na svim e, relevantnim instrumentima koji su povezani s tim. Imamo taj prijedlog e, e, za vodnu, zakonodavstvo vezano za vode koji će sada uskoro su predlagači iznijeti. I također moramo vidjeti također te sve vodne rezerve, znači ne samo vodovode, ne samo E, taj element i svi moramo vidjeti gdje se zapravo rizik pojavljuje između ostaloga i odakle se primjerice crpi voda, tako da nadamo se da ćemo tu uključiti sve relevantne vlasti da se bave različitim temama, primjerice poljoprivredom, oko e, izvora vode, industrijska proizvodnja, čak i ako se poštuju pravila, mi e, svakako očekujemo da će u vodi biti tvari koje ne bi trebale biti tamo i onda zbog toga treba bolje imati mehanizme nadzora. Nadam se da sam sada e, odgovorila na sva pitanja, ako ne, e, možete mi postaviti. Evo, ja imam jedno pitanje. Gospođa Šrepek je zapravo htjela postaviti to pitanje. Hvala. Želim zahvaliti komisiji na objašnjenjima, no što se tiče mulja, e, rekli ste da se on može koristiti kao gnojivo. Pitam se što se događa sa hranjivim tvarima, primjerice kada e, taj mulj dolazi iz poljoprivrednog sektora, primjerice iz uzgoja e, životinja i moj amatman bi zapravo predstavljao jedno elegantno rješenje za taj problem. Želite li sada odmah odgovoriti? Da, ja bih eh, radije sada odgovorio. Da. Evo sad smo eh, onda razmijenili mišljenja o eh, pročišćavanju otpadnih voda i sada prelazimo na sljedeću temu na našem dnevnom redu. Opet se radi o razmjeni e, mišljenja sa komisijom o e, djelovanju Europske unije na poboljšanju usklađenosti upravljanja okolišem. Gospodin Robert e, Konrad iz glavne uprave za zaštitu okoliša. Daćemo prvo riječ njemu, a nakon toga će kolege imati priliku da postave pitanja spontanim javljanjem. Gospodine Konrad. Hvala. Gospođo predsjednice, dame i gospodo, hvala što ste mi dali ovu priliku da vam e, nešto kažem o ovom akcijskom planu za poboljšanje e, usklađenosti upravljanja okolišem. Dakle, ovaj paket koji je svojen u siječnju se sastoji od jedne komunikacije, jednog radnog dokumenta za osoblje i kojim se zapravo uspostavlja jedna nova stručna skupina e, Europske komisije. Glavna e, logika, glavni razlog zašto smo se za to odlučili je da nakon više godina iskustva gdje je došlo do loše substandardne implementacije zakonskih propisa e, i istovremeno e, su nam ljudi iz akademske zajednice i ljudi koji praktički to primjenjuju na terenu su vidjeli da kako bi ta usklađenost, odnosno poštivanje propisa funkcioniralo, da trebamo imati tri elementa. Jedan je promicanje e, poštivanja propisa gdje imamo e, angažman, transparentnost, e, upoznavanje javnosti s time, zatim sredstva koja se izdvajaju za to, zatim imamo element inspekcija i provjera i konačno, ali ne najmanje važno, jest element provedbe propisa. Kako bi se to ilustriralo e, kroz e, oblike e, ponašanja i reakcija, vidjet ćemo da na planu okoliša imamo ljude od prvaka, šampiona do kriminalaca kroz cijeli taj dijapazon onih koji ništa ne brine i tako dalje i različite vrste intervencija gdje možemo takve oblike na neki način e, e, promijeniti kroz financiranje, edukaciju i različite druge načine inspekcije, provjere i na kraju e, prisilnu provedbu. Mi pokušavamo ovom paketu na neki način obuhvatiti cijeli ovaj spektar kako bismo mogli E, na najbolji način uobličiti onu reakciju koju želimo. Mi smo svjesni toga i to se vrlo jasno vidi e, u reviziji provedbe ovih e, ekoloških propisa da ovi slabi mehanizmi poštivanja propisa su jedan od glavnih uzroka loše implementacije koju vidimo u svim državama članicama. I ta provedba nije nešto o čemu se raspravlja na jedan sinergijski integrirani način, tako da je postojala potreba za tom jednom platformom na visokoj razini koja bi omogućila e, da si stručnjaci razmjenjuju mišljenja i da definiraju plan rada i teme. I također tu imamo i naglasak e, na e, suradnji između različitih stručnjaka. Dakle, kada e, govorimo o e, tom osiguranju e, poštivanja propisa, radi se zapravo o tome da se uzme u obzir i mišljenje ljudi koji provode propise na terenu, zatim inspektori koji idu primjerice u industrijske pogone, inspektore za zaštitu okoliša i tako dalje iz različitih područja zaštite okoliša i također govorimo i o tužiteljima, govorimo i o policiji i također e, o sucima. Znači sve zainteresirane strane, svi dionici su dio tog lanca e, poštivanja propisa i s njima već jako e, dugo surađujemo u okviru različitih inicijativa, no sada ih želimo sve objediniti i uključiti u to i države članice kao i institucije Europske unije kao u neku platformu koja će omogućiti im svima da surađuju i da razmjenjuju informacije, da surađuju na jedan sistematski način. Također je važno i edukacija i razmjena znanja. Do sad to neki puta nije baš bilo najbolje, tako da treba zaista i to poticati. Također smo uvidjeli da su potrebne smjernice eh, od strane Europske unije to je posebno važno u nekim sektorima i onda imamo puno praktičnih e, izazova s kojima se praktičari koji rade na terenu u državama članicama, dakle od inspektora do sudaca se suočavaju i time ćemo se pozabaviti u e, vrlo konkretnim dokumentima sa smjernicama. I e, posljednje, ali ne najmanje važno, osiguranje poštivanja propisa se razvija vrlo brzo i vidimo da se koriste nove tehnologije koje su ključne od e, znači e, satelitskih snimaka zemlje, širenja e, informacija i dijeljenje tih informacija sa javnošću kroz različite aplikacije, internet i tako dalje. Koji je rezultat tih svih e, nalaza e, što se tiče aktivnosti koje su iznesene u akcijskom planu. Imamo devet tih aktivnosti, odnosno mjera i vidjet ćete da na ovoj infografici da se zapravo radi o mjerama kojima svrha da se riješi upravo ove glavne izazove koje sam sad spomenuo. Počet ćemo od desnog ugla dakle e, razvoj e, korištenja e, satelita, dakle korištenje na najbolji način kapaciteta država članica Europske unije što se tiče satelitskog snimanja. Imamo program Kopernikus koji je kao što znate vrlo uspješan. I zapravo tu je izazov da više aktera se time koristi. Također želimo dati državama članicama bolje povratne informacije o tome kako su oni uspješni na taj način da ćemo na neki način napraviti jedan okvir za ocjenjivanje koji će pokazati kako ti ključni pokazatelji uspješnosti e, kako stoje što se tiče njih, pa se to može uspoređivati. I također imamo smjernice za poštivanje propisa u ruralnim područjima Veoma je važno da se to osigura. Radi se o jednom dokumentu koji ima primjere najbolje prakse e, za e, što se tiče korištenja e, tla i vode u ruralnim područjima. Također želimo borbu protiv otpada i kaznenih dijela koje se odnose na floru i faunu. Znači, sva ta kršenja i kaznena dijela su veoma, su će tu biti popisana. Također širenje e, informacija i saznanja je veoma važno. Nismo zapravo htjeli smo pomogućiti lakše e, širenje primjera bolje prakse i prilika za financiranje na ovom planu i također e, napraviti jedan portal na europskoj razini za zaštitu okoliša. Vidite tu da također potičemo profesionalnu profesionalno osposobljavanje. Mnogi dionici su izazvali, izrazili želju da se definiraju vještine koje su potrebne za ekoinspektore e-, e-, e-, i također za druga tijela e, gdje se promiče izvrsnost i da se zapravo osmisli nekakav program edukacije na e, državnoj i europskoj razini. Također želimo pomoći inspektorima i e, snagama reda da, se, da surađuju. Od samog početka smo to naglasili i to također to uključuje i korištenje tih stručnih znanja kroz e, peer review, zatim peer-to-peer e, instrument koji razvija e, TAIEX. i također tehničke smjernice za inspekcije objekata za obradu otpada i dakle to je sve veoma važno i kada vidimo da nešto na terenu ne funkcionira onda zapravo je potrebno e, dokumentirati dobru praksu u tome kako e, kada ima dođe do nekakvih ekoloških pritužbi da se to e, da se vidi da se na najbolji način s tim postupa. Važno je da su u to uključeni i građani. Dakle, to su devet mjera koje treba provesti tijekom 2018. i 2019. Također prošlog tjedna smo pokrenuli rad ove nove stručne skupine komisije na visokoj e, razini, nazvali smo ju forum e, i tu ćemo se upravo baviti poštivanjem propisa i upravljanjem i drago mi je da su države članice zaista to ozbiljno shvatile. Očekujemo da ćemo imati zaista ljude na najvišoj razini iz državnih e, administracija, dakle ministarstava i tako dalje i također smo pozvali i Europski parlament e, i druga tijela i e, mislimo da će prvi sastanak e, koji na neki način kojim se definira radni program da će onda biti, da, odnosno da će se sve to još više konkretizirati u prosincu tokom drugog sastanka. Ovdje vidite organigram gdje vidite kako izgleda e, to. E, znači, države članice su na istoj razini kao i ove e, mreže koje provode propise. Zato je važno da, to je važno zato da svi imaju isti input i mi bismo također htjeli da imamo radne skupine i radionice na kojima će se razrađivati te mjere koje smo predvidjeli. To će nam omogućiti E, ciljanu razmjenu mišljenja na visokoj razini svih tema vezanih za upravljanje, e, primjerice i e, pristup, odnosno pravni lijekovi, pristup sudovima i tako dalje. I tijela Europske unije će također biti s tim povezane kao i skupine stručnjaka, primjerice što se tiče voda, prirode, otpada, Dakle, eto, to je više manje taj uvod. Eh, hvala na pozornosti. Okay, thank you very much. Hvala vam lijepa na prezentaciji. Želi li se tko od kolega javiti za riječ? Gospođa Šorberg, izvolite. Hvala vam lijepa na još jednoj izvrsnoj prezentaciji. No, željela bih se vratiti na svoje prethodno pitanje. Mnogo je toga dobroga već napravljeno ali ako se ne osigura e, potpuna provedba odredbi primjerice vezano uz komunalne vode, bolnice jednostavno mogu ispuštati e, otpadne vode u rijeke, jezera i tako dalje, zato što primjena odredbi previše košta. Dobili smo brojke koje jasno pokazuju u kojoj mjeri je ovaj problem rasprostranjen. Mene zanimaju koje su granice, što možemo, a što ne možemo učiniti. Primjerice, kada se radi o poljoprivrednicima, činjenica jest da se strogo primjenjuju odredbe. E, ne bismo li trebali pravila jednako strogo primjenjivati i na ostale? Hvala. Gospodža Grostet, izvolite. Ja neću govoriti o vodi, već o zraku. Krajem siječnja Komisija je u Briselu pozvala devet država članica, uključujući Francusku, kako bi sudjelovali na sastanku koji predstavlja takozvanu zadnju šansu, možemo reći. Ako se ne varam, te države članice imaju desetak dana da predstave jedan vjerodostojan plan kako bi smanjile e, e, razinu e, azot dioksida i e, finih e, krutih čestica u zraku. Mene zanima e, je li zapravo oprostite, dušičnog dioksida i finih čestica u zraku. Mene zanima imamo li kakve rezultate vezano uz to, je li deset dana zaista dovoljno da se predstavi vjerodostojan plan, ali mene zanima konkretno kakva je situacija s time i ako je moguće da željela bih dobiti odgovor već danas. Da, ovdje slušamo jednu ploču koju sam ja već čuo prije 20 godina i stavio. Lijepo sam saslušao to sve što je rekla komisija, što je se predložila, što se želi poboljšati. Ili što države članice do sad nisu i čunile. Dakle, 94. sam sudjelovao na e, pisanju direktive i i ova okvirna direktiva nije do dana današnjeg u mojoj zemlji primijenjena. Da sam ja u školi ovako loše pisao svoje domaće zadaće kao što radi najveća e, savezna pokrena Njemačka, ne bi napustio ni osnovnu školu. Zašto dozvoljavate toliko toga? U pitanju visoke politike postoji jedna savezna pokrajina u Njemačkoj koja to spriječava. I čudi me da svi povjerenici e, to E, trpe, nizozemcima se to nametnulo, ako drugih ništa ne radite. Dakle, moj cilj bi bio da kod budućeg zakonodavstva, molim vas, pazite na to da se to i provede. Možda ne mora svaki standard biti tako prekrasno na visokoj razini kao što bi se to možda e, tražilo. Međutim, da postoje zemlje koje čitav niz godina stvari ne provode i tu dakle govorimo o vlasti, to je svoje zemlje, onda Komisija si mora postaviti pitanje zaslužuje li uopće taj naziv komisija, jer vi ste čuvari zakona i vi to morate moći provesti. Pa pa i sukobite se s nekim, stegnete neke neprijatelje koji vam nisu tako dobronamjerni. Ja to ne mogu mijenjati, međutim ne uviđam da nizozemske kolege moraju sve živo postići, a postoje ljudi u južnom dijelu moje zemlje koji godinama odugovlače s time. Moja najveća briga je da će se puno toga učiniti u pogledu zakonodavstva, pa pričekajmo da vidimo kako će proći ta priča vezano uz e, e ovaj farmaceutski dio. E, dakle, ako imam još <laughs> jednu želju za ove posljednje godine što ću ovdje provesti, molim vas konačno to i provedite. Yes, thank you very much. Someone else? Hvala. Javlja li se još netko za riječ? Imam i ja pitanje. Dakle, kada se radi o državama članicama, zanima me hoće li biti pojedinačnih razgovora sa državim članicama kako bi se osiguralo poboljšanje u različitim sektorima. Kao što je pokazala naša razmjena mišljenja, ponekad kada se radi o provedbi, e, problem je zapravo nedostatak upravljanja. I mene stoga zanima je li to nešto što je na vašoj e, listi tema o kojima će se razgovarati. A sada dajem ponovno riječ komisiji. Hvala lijepa. Bojim se da ja ne mogu odgovoriti na konkretna pitanja vezana uz zrak ili vodu, ali nastojat ću odgovoriti na pitanje koje se tiče procesa upravljanja, a u kontekstu našeg akcijskog plana. Jedna od stvari na kojoj se radi, na čijem razvoju se radi, je zapravo okvir za procjenu Sada imamo prvo izdanje revizije provedbi propisa koji se tiču e, zaštite okoliša i u petom poglavlju imamo također pokazatelje uspješnosti upravljanja od strane vlada. Namjeravamo te pokazatelje dodatno razraditi i to tako da proširimo peto poglavlje EIRA kako bismo imali holistički pristup upravljanju diljem država članica. To je nešto što je predstavljeno državama članicama kao i ostalim dionicima na sastanku foruma i to je pozdravljeno. Vjerujemo da ovim zajedničkim pokušajem ćemo 2019. godine, kad bude išla, išao novi krug EIRA, možemo dobiti cjelovitiju sliku vezanu uz to kako sustavi upravljanja funkcioniraju državama članicama. Naravno, radi se o procesu koji je tek započet i koji će se poboljšavati kako budemo išli dalje, ali mi se nadamo da ćemo dobiti jedan puno bolji rezultat kao i konkretne rezultate po zemljama vezano uz izazove 2019. godine, kao što sam rekao. Hvala. Hvala, razumijem da su naša pitanja možda malo previše konkretna vezana uz zrak i vodu, ali možda biste ta pitanja mogli prenijeti kolegama kako bi moji kolege dobili odgovor. Ovime ćemo zaključiti e, ovu točku dnevnog reda i prelazimo na sljedeću. Again, an exchange of views on uh, ponovno je razvijena mišljenja vezano uz srednjoročnu reviziju i budućnost e, zdravstvenog programa. E, imamo s nama ravnatelja iz glavne uprave Sante. Dajem vam riječ kako biste održali kratko izlaganje. Hvala lijepa. Na samom početku želim reći nešto o procesu evaluacije, a zatim i o budućim planovima komisije. Komisija je svoju izvješće o evaluaciji predstavila Europskom parlamentu i vijeću 11. listopada prošle godine. To se izvješće temelji na nalazima, zaključcima i preporukama iz vanjske studije koja se provodila od svibnja 2016. do svibnja 2017. godine. Zaključci te studije imaju za cilj poboljšati zdravstveni program u razdoblju od 2018. do 2020. godine, a isto tako trebaju poslužiti e, kako bi nam dali informacije za razdoblje nakon 2020. godine. Radi se o programu, to je dakle treći zdravstveni program, koji je financijski instrument za koordinaciju na razini Europske unije, čiji je cilj komplementirati i biti dodatkom politikama država članica kako bi smanjili nejednakosti u smislu zdravlja. Ima četiri konkretna cilja, promicati zdravlje, zaštititi Europljane od ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih prijetnji, dati doprinos učinkovitim i efikasnim zdravstvenim sustavima, te kao četvrto osigurati, odnosno olakšati pristup kvalitetno zdravstvenoj skrbi. Srednjoročna revizija pokriva prve tri godine programa, i provedena je dosta rano kako bi se kvantitativno provjerilo jesu li ciljevi programa ostvareni s obzirom na to da je većina akcija nešto što um, uključuje period duži od e, tri godine. E, one aktivnosti koje su vezane, odnosno čiji je početak datiran 2015. godine, e, neće biti predmetom izvješća, niti ćemo imati informacije ove godine. Uspostavljeno je zapravo 24 referentnih točaka, uglavnom za rijetke bolesti. Također nastojali smo osnažiti kapacitet država članica da reagiraju na izbijanja i pojavu bolesti poput primjerice bole i zike, zatim dati potporu u imigracijskoj politici kako bi se olakšalo državama članicama da reagiraju na potrebe migranata i izbjeglica i na kraju e, jedna od, jedan od zadataka je e, obuka graničnog osoblja. Još jedan od ciljeva programa jest e, razmjena informacija Eh, kada se radi primjerice o bolestima poput AIDS-a, odnosno sprečavanja, odnosno smanjivanja zaraza HIV-om, eh, širenja tuberkuloze, eh, korištenja medicinskih proizvoda, a isto tako podržavamo i suradnju sa OECD-om i Europskom promatračnicom vezanom uz zdravstvene politike kako bi se pripremio niz izvješća na razini Europske unije i za 28 država članica. Ta su izvješća objavljena u studenom 2016. i u studenom 2017. godine i radi se dakle o godišnjoj publikaciji. Dozvolite također da kažem da slijedom tog evaluacijskog procesa smo se odlučili za mjere pojednostavljivanja kako bismo ljudima olakšali da elektroničkim putem podnose prijedloge i upravljaju bespovratnim sredstvima tako što smo pojednostavili financijska pravila. E, novo osmišljeni program ima strateški pristup vezan u srednjoročnu perspektivu i pokazao je svoju vrijednost, pokazao se kao efikasan i fleksibilan instrument upravljanja koji među ostalim e, služi i za rješavanje nekih nepredvidljivih problema kao što su primjerice pojava ebole i e, migracijska kriza. Program i dalje treba biti fokusiran, treba osnažiti kapacitete kako bi postizao svoju dodanu vrijednost i treba pokušati nadograditi na postojeće kvalitetne rezultate kombiniranjem i drugih instrumenata. Ovo evaluacijsko, ovo izvješće ostvareno je uz pomoć svih država članica i e, fokalnih točaka u državama članicama. Imali smo više od 30 doprinosa. Ogromna je potpora e, daljnjim aktivnostima Europske unije vezano uz zdravlje. 97% ispitanika slažu se da je suradnja vezana uz zdravlje na razini Europske unije od ključne važnosti ju održati. Dozvolite da kažem nekoliko riječi o budućim programskim perspektivama, posebice za razdoblje nakon što program dođe svom kraju. Trenutačno razgovaramo o tome na koji način najbolje oblikovati novi program i financijske instrumente kako bi se povećala njihova fleksibilnost, i koherentnost, te kako bismo e, povećali sinergiju te na najbolji mogući način iskoristili pojednostavljivanje. Buduće investicije u zdravlje treba će biti što ciljanije s obzirom na proračunske restrikcije. Treba uložiti trud kako bi se uložilo u one aktivnosti koje daju najveću dodanu vrijednost, kako bi se izašlo iz djelovanja u izolaciji i kako bi se dalo prednost najprikladnijim programima Europske unije koji omogućuju ostvarivanje zajedničkih prioriteta i ciljeva, osnažuju zdravstvene sustave u državama članicama da inteligentno ulažu u istraživanje i razvoj. Također želimo osnažiti komplementarnost i interakciju s ostalim financijskim instrumentama i uklopiti ovaj program u jednu širu e, perspektivu i europski e, program. Hvala vam lijepa. Dajem riječ gospođi Grostet, koja je bivša izvjestiteljica za trenutačni zdravstveni program. Najprije dajem riječ vama kako bismo čuli vaše razmišljanje. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Činjenica jest da je ovaj treći zdravstveni program od 500 milijuna eura nešto što se može činiti prilično malom svotom kada se radi o smanjivanju nejednakosti između država članica u smislu provedbe zdravstvenih politika. Međutim, usprkos tome, radi se o korisnom programu koji zapravo ide u smjeru potpore e, ostvarivanju naših ciljeva u području zdravstvene politike. Kao prvo, Moramo paziti da zaista funkcioniramo kako treba i da ne idemo dva put po istom poslu. Nisam sigurna da to činimo. Kao prvo moramo imati mrežu referantnih točaka. Još uvijek nismo riješili problem u vezi s time. Također pritom mislim na prijedlog komisije vezano uz evaluaciju medicinskih tehnika koja predviđa da buduće aktivnosti Europske komisije budu aktivnosti koje se djelomično financiraju iz ovog zdravstvenog programa. Ako želimo da ta suradnja uistinu bude efikasna. Od ključne je važnosti tome posvetiti potrebne resurse. Što se tiče proračunskih restrikcija, moram priznati da sam tu dosta zabrinuta. Ja sam također saznala da će možda komisija dati eventualne prijedloge za sljedeći višegodišnji financijski okvir. Ako sam dobro shvatila, zdravstveni program mogao bi postati pod kategorijom jednog drugog globalnog programa koji bi se zvao program za jedinstveno tržište gdje bi stajalo sigurnost hrane, zdravstvo E, zdravlje ljudi, zdravlje životinja i bilja. Moram priznati da ja iskreno nemam nikakvih problema da zapravo povezujemo zdravlje i rast. Činjenica jeste da se ovaj treći program zapravo treba zvati zdravstveni program za rast. Ali u potpunosti sam protiv te strategije koja bi zapravo ovaj program, zdravstveni program e, stavila u drugi plan čime bi bilo potpuno nejasno i e, našim građanima i e, o čemu se zapravo radi, taj bi program u njihovom životu postao nevidljiv. Jedinstveno tržište je nešto što mnogo manje e, podsjeća na ono što je građanima bitno i trebaju ugraditi u svoj svakodnevni život. Ja ne želim da zdravstveni program bude jednostavno utopljen u temama kao što su sigurnost hrane, zdravlje životinja i zdravlje bilja. Znam da su te stvari također povezane sa zaštitom okoliša, ali upravo zato se zalažem za zdravstveni program koji bi bio odvojeni program koji se može samostalno pojavljivati u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. E, mislim e, da komisija nije protiv toga, tako da se nadam da će podržati taj prijedlog. U svakom slučaju ja molim sve svoje kolege koji brine pitanje zdravstva E, i e, koji su imali prilike vidjeti da je taj program jedno od područja u kojem se itekako pokazuje dodana vrijednost Europske unije, podržati ideju da ne zanemarujemo to pitanje. U svakom slučaju ja ću se boriti da se to postigne, ali u posebno računam na svoje kolege jer snaga je u brojkama. Hvala. Hvala gospođo Grostet. A sada su tu su predsjedatelji radne skupine za zdravlje i zaštitu okoliša. Dajem vam riječ. Izvolite. presidenta. Hvala lijepa. U istinu se slažem s gospođom Grostet i slažem se s njenim zabrinutošima. Ja se slažem s time ono što je ona rekla. Je uistinu vrlo blizu istini taj prijedlog da ovaj program stavim pod okrilje jednog većeg programa je u stvari isprika da on nestane. Evo, to ja se bojim da će on jednostavno nestati. Čuli smo oglasene o tome. Ne znamo baš točno što će se dogoditi. Međutim, ako postoji prijedlog da se odustane od ovog programa, to je donekle potvrđeno time što i uopće uprava za zdravlje ne znam baš točno što i kako. Države članice imaju određene nadležnosti, dakle kad govorimo o zdravstvenim sustavima, to je točno, međutim Evropsko zakonodavstvo zahtjeva da zadržimo visoke standarde i to i činimo. Uistinu je važno da e, radimo i dalje na tome da poboljšamo pitanje zdravlja u Europi. Ovaj prijedlog e, da se pregleda medicinska tehnologija i evaluira je nešto što je uklonjeno, međutim to me uistinu čudi činjenica je da postojeći program neće moći ni financirati određena rješenja. Stoga predlažem da ovaj program kao i referentne mreže budu pokriveni upravo kroz e, fond. Uistinu nas ovo jako brine Dodana vrijednost je u ovom aspektu vrlo važna kad govorimo o našim građanima, a to ima određene implikacije po gospodarstvo. Govorili smo o višegodišnjem financijskom okviru. U stvari, prošli tjedan smo izglasali okvirni prijedlog. Ali mi ovdje govorimo o ukupnoj strukturi i referiranju na zdravstveni program. Dakle, Čini se da postoji uistinu namjera da se to sve makne u stranu, mi smo uistinu protiv toga. Gospodin Petrle. Hvala lijepa. Ja se uistinu slažem s onim što je već danas rečeno. I mislim da ne bi bilo ispravno kada bi zdravstvo bila neka vrsta nadopune drugih politika koje se vrše u Europskoj uniji. Ako vidimo koji su trendovi u pogledu zdravlja, trebamo biti svjesni toga da bi zdravlje trebalo biti nekako na vrhu politika, vodeće. Mi shvaćamo da je potrebna i određena dodana vrijednost razine Europske unije i ja sam siguran da možemo stvoriti tu dodanu vrijednost e, bez izmjene dopuna Lisbonskom ugovoru. Dakle, mogli bismo i bolje koristiti našu ekspertizu kako bi stvorili nešto veće i bolje. Slažem se sa kolegicom Grostet da je ovaj program vrlo važan i od koristi svima. Sada imam pitanje za komisiju koji je odgovor među državama članicama. Dakle, e, komisija smatra da će države članice činiti više, ali postoje li neke značajne razlike u pristupima država članica u pogledu onoga što je komisija predložila? Znamo da komisija puno toga predložila, ne samo kada govorimo recimo o programu za sprječavanje raka. Dakle, kako su tu države članice E, odgovorile na ponudu komisije. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuće. Mislim da je kolegica Grostet to vrlo jasno rekla. Ali ovdje govorimo o ljudima, o bebama, o starim osobama, dakle svoje vrsti kategorija koje su financirane kroz ovi programi. To su sve pitanja s kojima se mi svi slažemo. A to se ne smije marginalizirati. Dakle, kako ćete se pozabaviti time? Kako ćete održati to financiranje kroz neke druge kanale? U Nizoskemskoj, recimo se ne može više prodati dovoljno tih jeftinijih lijekova. A ljudi me pitaju što ćete učiniti u pogledu toga u Europskoj uniji. Dakle, to su vrlo važne stvari. Gospođo Vrinja. Gospodin, oprostite. U svibnju prošle godine sam komisiji postavio pitanje. I to se temeljilo na zapažanjima u pogledu politike cijepljenja i loše usklađenosti na tom području. Pitao sam što komisija tu namjerava učiniti kako bi promovirala tu vrstu harmonizacije. Naravno smo svjesni toga da je to prije svega u nadležnosti država članica. Međutim, nadamo se da će doći do te harmonizacije, da će se poboljšati cijepljenje u našim zemljama. Negdje bi se to možda moglo uvesti kao obvezu. Trebali bi imati jednu opću politiku koja ide u pozitivnom smjeru kada govorimo o cijepljenju. Međutim, postoji razlika kada govorimo o državama članicama, njihovim politikama, Cijepljenje se provodi na različitim razinama, mi ne razgovaramo o tome i nadam se da će tu doći do održenog sufinanciranja kako bi se proširilo cijepljenje i studije koje bi pokazale koje su prednosti cijepljenja. To je nešto što je vrlo važno u moje zemlji. Jedna vrlo važna tema i pitao bih komisiju koje ćete mjere tu poduzeti unutar ovog programa. I što predviđate kako bi poboljšali to podizanje razine svijesti o tome kako bolje iskomunicirati, koje su prednosti i mane? I što će nam pomoći da proširimo cijepljenje među stanovništvom? Hvala lijepa. Imamo li još koga? Ako ne, gospodin Ran, izvolite vraćamo se vama i vašim komentarima. Hvala lijepa. Što se tiče ovih raznih točaka koje su spomenute, kao pa prvo, naše referentne mreže su već lansirane i gledamo kako možemo širiti tu pokrivenost kroz te mjere, dakle, postojeće mreže već funkcioniraju, pa ne želimo svojim novim e, nekako uništiti već ono što postoji. Tu isto potrebno je stvaranje nužnih instrumenta informacijske tehnologije kako bi to funkcioniralo. Dakle, tu idemo korak po korak. Međutim, već je veliki korak učinjeni i sad vidimo kako se to možemo postepeno širiti na čvrstim temeljima. Dakle, to je nešto na čemu radimo. Nekoliko ljudi je spomenulo procjenu tehnologije. To je dio jednog zakonodavnog prijedloga o kojem ćemo uskoro razgovarati. Međutim, želio bih reći, odnosno dogovoriti na čitav niz pitanja u pogledu budućnosti. Da, 30 do 50% proračuna zdravstvenog e, programa se odnosi na provedbu zakonodavstva. Dobro je govoriti o subsidijarnosti i da je zdravlje u nadležnosti država članica, ali 30 do 50% e, postojećeg programa ide upravo kako bi se podor pružila podrška europskom zakonodavstvu. Dakle, to je vezano uz e, zakonodavstvo, uz e, krv, tkivo, e, prekogranično zdravlje i neke druge aspekte. Dakle, mi tu dobro već funkcioniramo i zaboravio sam spomenuti isto tako direktivu o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi koja je vrlo važna. Dakle, vidite da već u postojećem proračunu 30 do 50% našeg godišnjeg proračuna ide u svrhu podrške europskog zakonodavstva. Tako da imamo tu, tu dodanu vrijednost i podršku u pogledu provedbe jednog koherentnog pristupa na razini Europske unije. Gospodin Petrle je postavio pitanje vezano uz podršku koju dajemo u pogledu razmjene najbolje moguće prakse, ako sam dobro shvatio to pitanje. Tim procesom želimo dakle razviti provedbu državih ciljeva razvoja Dakle, tu su i komisije države članice se dogovorile, pogotovo kada govorimo o cilju broj 3 koji govori o smanjenju opterećenja u, pogledu e, prenosivih i kroničnih bolesti. Da kroz ovaj zdravstveni program želimo državnom članicama omogući da e, preuzmu dobru praksu, da je još više poboljšaju i to koristimo ne samo u zdravstvenom programu, nego već i u drugim programima i jedan primjer ili dva primjera koje tu mogu spomenuti u pogledu dobre prakse koje su države članice preuzete uključuju uvođenje programa e, za vrstu za ako se radi, ako sam dobro shvatili za e, snimanje raka, dakle kroz doplere I isto tako, e, dakle, koje se odnosi na fizičku aktivnost i vašeg obiteljskog liječnika. Recimo, idete vašem obiteljskom liječniku, imate problema u pogledu, u debljine ili nečeg sličnog. To dozvoljava da vam obiteljski liječnik na jedan organizirani način preporuči fizičke aktivnosti. Evo, to je jedan dobar primjer prakse mm, i tu su, to ide kroz projekte koje su financirane upravo kroz zdravstveni program. cijepljenja. i tu je postavljeno pitanje vezano uz cijepljenje, uz e, moguću harmonizaciju. Gospodin Zorina je postavio to pitanje. Komisija planira, kao što je to već najavio gospodin Juncker, Planiramo tijekom nadolazećih mjeseci jedan prijedlog inicijative u pogledu cijepljenja što se tiče ljudskog stanovništva. Dakle, to je opet povezano sa određenim okljevanjem koji imamo e, u pogledu cijepljenja, ali isto tako što se e, tiče i same e, nabave u pogledu cijepljenja tu se javljaju određeni problemi. Imamo i probleme što se tiče razmjene podataka u pogledu farmakovigilancije i e, rasporeda cijepljenja i slično. Dakle, komisija će sada zajednički započeti jednu e, inicijativu, e, vodit će Francuska, 20 država članica će tu funkcionirati i to ćemo lansirati u rujnu ove godine kako bi poboljšali suradnju između država članica upravo u području politike cijepljenja. I na kraju što se tiče cijepljenja bih spomenuo ovaj zajednički dogovor u pogledu javne nabave i kroz taj zajednički dogovor koji smo jedan puta već e, koristili. Možemo reći da trenutno koristimo za nabavu. Koristi ga 19 država članica za pandemično cijepljenje. Dakle, države članice neće morati jedne po jedna pregovarati sa industrijom kada govorimo o toj vrsti cijepljenja, već komisija to organizira s 19 država članice, jedan, jednu zajedničku nabavu E, I evo, to je upravo nešto što trenutno traje. Dakle, u ta tri područja komisija predlaže neke buduće inicijative u pogledu cijepljenja ali koristimo i postojeći zdravstveni program kako bi lansirali zajedničko djelovanje. Evo ovdje sam rekao u ovom slučaju to vodi Francuska i imamo zajedničku javnu nabavu. Po prvi puta dakle kupujemo tako veliku količinu e, cijepiva zajedno na razini Europske unije. I sada ću se vratiti na posljednju točku koja se odnosi na pitanje budućeg financiranja. Naravno, višegodišnji financijski okvir još nije usvojen. Tu imamo čitav niz različitih ideja i razgovaramo o određenim detaljima, ja bih rekao, u pogledu arhitekture tog eh, okvira. I mislim, želio sam reći još sljedeće. Mi pokušavamo nekako racionalizirati broj programa koji trenutno imamo tu imamo čitav niz programa i pokušavamo smanjiti taj broj, nekako ih svrstati u veće klastere. I tu ćemo imati čitav niz prednosti, moći ćemo lakše prebacivati novac između pojedinih komponenti tog klastera. Tu imamo jedan jako dobar e, primjer. To je povezano recimo sa migrantskom e, krizom. Imali smo probleme u pogledu prebacivanja novca iz A u B, dakle iz jednog programa u drugi. I to je e, upravo jedan nedavni primjer kako stvari postanu teške kad je novac vezan uz pojedine male programe Dakle, komisija sad trenutno se bavi tom mogućnošću da se stvore sinergije između različitih programa. To ne znači nužno da profili ovih programa će nestati ili će biti smanjeni, već čisto da nekako to slažemo različite klastere. Isto tako kad vidite kako e, je program strukturiran, tu imamo različita područja koja stavimo pod jednom u jedno poglavlje. Dakle, to je nešto o čemu aktivno pregovaramo. Ne mogu vam tu puno više reći jer nismo još donijeli nikakve odluke. Hvala vam lijepa. Gospođa Grostet, izvolite. Željela bih vam zahvaliti na objašnjenjima koje ste nam dali, ali zaista nisam e, uvjerena, nažalost nisam, jer ja razumijem da postoji ta potreba za pojednostavljivanjem stvari s gledišta birokratskog i tehnokratskog, ali ja vama govorim o politici s velikim početnim slovom P u e, plemenitom smislu te riječi, dakle da pokažemo našim građanima da zdravstvena politika nešto znači na razini Europske unije. Jako dobro znamo da su države članice te u čijoj je isključivo i nadležnosti e, e, sustav socijalne zaštite građana, ali ako Europska unija želi potaknuti države članice na određene korake, onda to trebamo učiniti ovako, jer ako se to ne učini, naši građani će biti E, žrtve. Ne mogu prihvatiti da imamo naslov e, sigurnost prehrane, u redu nema problema, ali mislim da je zdravstvena sigurnost ako želite tako je treba imati primat nad e, sigurnošću hrane ako želite. Ne znam kako se to uklapa u organigram Europske komisije ili hoće li to biti klaster da bismo mi lakše mogli iskoristiti proračunske linije i tako dalje. U redu, ali ako to znači da će se jednostavno ukidati proračunske linije e, vezane uz e, zdravstveno zdravlje ljudi, a ili da će ih zamijeniti biljno zdravstvo ili zdravlje životinja, onda sam ja protiv toga. Zašto? Jer se godinama, ali godinama borimo da postoji zdravstvena politika na razini Europske unije. Borimo se da zaista postoji odbor e, koji se bavi zdravljem u sklopu E, odbora za zaštitu okolišta. Neki su jednostavno željeli ukinuti tu ideju e, vezano uz zdravstvo. Svakih pet godina se dovodi u pitanje zdravstvena politika Europske unije. Ako europski zastupnici nisu tu da brane zdravstvenu politiku za građane, tko će to činiti umjesto njih? Ja mislim da je pitanje politike izuzetno važno. Gospodine, ja vas razumijem, vrlo je zanimljivo ono što vi govorite. Sigurna sam da razmišljate kao i mi, ali to treba pokazati. Imamo povjerenika za zdravstvo zdravstvo koji je vrlo zaista entuzijastičan vezano uz e, pitanja koja se tiču zdravstvene politike, ali je frustriran zato što ne dobiva dovoljno sredstava za provedbu onoga što je potrebno. Dakle, ja tražim od kolega iz odbora za zdravlje da se zajedno s nama pokrenu i da kažemo Europskoj komisiji da je sada dosta. Um, thank you very much. So... This concludes our debate today. Hvala lijepa, zahvaljujem na ovoj današnjoj raspravi. <laughs> Završavamo je ovako, evo u pozitivnom tonu. Podržavamo ove ideje koje su iznesene. Drage kolege, evo time zaključujemo s našim današnjim radom. Sutra započinjemo sa sastankom koordinatora u 9, a ostale vidimo u pola 11. Hvala lijepa.